Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start our meeting. Ich darf ah. Dobar dan, dame i gospodo. Možemo završiti sastankom, već ću na svoj materni jezik. Dobrodošli ovdje u dvorani Europske pučke stranke. Danas je pred nama zanimljiv dnevni red u tri dijela. Kao prvo imamo saslušanje sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom kojeg mogu srdečno pozdraviti. Dobrodošlica. I zatim imamo kraće saslušanje sa državnim tajnikom za porezne poslove Portugalske republike te nakon toga imamo sastanak koordinatora. Želim zahvaliti predsjedniku komisije jako srdečno na tome što je odmah prihvatio naš poziv i što je bio spreman danas sa članovima istražnog odbora raspravljati i e, biti spreman odgovoriti na pitanja. Već smo dva puta sa gospodinom Moskovićem imali prilike razgovarati jednom sa gospođom Jurovom o trenutnom zakonodavstvu. Osim toga je istražni odbor održao e, četiri misije za utvrđivanje činjeničnog stanja Išli smo u kraljevinu, na Maltu, u Luksemburg i u Sjedinjene države, a idemo i u Portugal, na Cipar i u Švicarsku. Vidjeli smo dakle još te tri danje misije i tamo smo vidjeli da postoje različiti scenariji za suradnju koji nisu uvijek potpuno zadovoljavajući za nas. I gospodine predsjedniče, spomenut ću kratko tri stvari. Kao prvo imamo problem sa pristupom dokumentima. Vidimo da vijeće blokira pristup dokumentima, posebice što se tiče one skupine za kodeks ponašanja. Kaže nam se tu da je to međuvladino tijelo i da zbog toga parlamentu nema pristup dokumentima. Kao drugo, ja sam izuzetno nezadovoljan zbog spremnosti suradnje Maltaškog predsjedništva na temelju jedne odluke vijeća, naime, Maltaško predsjedništvo prošli tjedan nije bilo spremno doći k nama na sastanak. S time ćemo, s ćemo se još nadalje baviti. A zatim postoji općenito protivljenje e, doći na saslušanje našeg odbora. To se tiče naših prava, a tiče se odvjetnika, bankara i politički izloženih osoba. S vama je situacija drugačija i stoga vam još jednom želim srećno zahvaliti. Mi smo vam predali upitnik sa deset točaka koji se tiču trenutno važećeg zakonodavstva, ali koje se također tiču i prošlih procedura ili strategija ponašanja eh, Luksemburga. Luksemburg je danas i na terenu smo se mogli uvjeriti u to. drugo po redu sjedište eh, banaka na svijetu i u europodručju i šesto, šesta po mjestu država za sjedište banaka na svijetu. A kada ste vi bili odgovorni u Luksemburgu, za ta pitanja uvijek sam se iznova divio e, s kojom brzinom, s kojim elanom, s kojom učinkovitošću je Luksemburg uspio razviti takav sustav. Danas nam cilj nije, i to želim odmah reći sada na početku, zato što smo imali e, objave, izjave jednog, jedne političke stranke, jedne studije, ali mi ne želimo nikoga optuživati s time. I po mom mišljenju ta studija koju sam danas toj imao prilike pročitati ne nudi ništa novo. Ja sam 23 godine član u odboru Ekon i mi smo znali da je 15 godina bilo potrebno dok smo uspjeli uspostaviti direktivu o poreznim kamatama. nije to bio samo Luksemburg, to su bili Austrija i Ujedinjena Kraljevina preko Kanskih otoka, naravno i Luksemburg. E, dakle, Luksemburg nije bila jedina zemlja i to želim to reći kako ne bi došlo do krivog utiska. Danas se ne radi o tome da bilo koga optužujemo, već istražni odbor želi vidjeti koje su metode, koji su postupci, ali isto tako i dobiti informacije o tome hoće li se promijeniti eventualno postupci ili zakonodavstvo. I zbog toga smo predsjedniče komisije predvidjeli da vi imate 10 minuta za uvodno izlaganje i da onda zatim krećemo sa pitanjima e, koje ćemo postavljati u roku od 5 minuta članovi odbora, počevši od su Što znači da imate za pitanje i odgovore maksimalno se ukupno pet minuta. Sada ću zamoliti fotografe da nam daju malo mjesta kako bi zastupnici parlamenta vidjeli predsjednika komisije dok govori. Molim vas, pomaknite se. Eto, dakle još jednom hvala vam lijepa. Jean-Claude imaš riječ. Sehr verehrter <clears throat> Poštovani gospodine predsjedniče, ja nažalost ne mogu prijeći na moj materni jezik jer to skoro nikome ovdje u dvorani ne bi bilo razumljivo i zbog toga ću se u uvodu koristiti jezikom Voltera, što ne znači da nisam spreman govoriti i engleski. Devant vous, car nous partageons en fait un même objectif. Dame i gospodo zastupnici, ovdje sam danas pred vama jer e, moramo raditi sa e, jednim e, stvari koja je iznad svih nas, a to je pitanje vezano za pravdu. Panamski dokumenti pokazali su da postoje manjkavosti u poreznom sustavu, te da tvrtke kako na europsko tako i na svjetskoj razini pribjegavaju izbjegavanju plaćanja poreza. To je uveliko ugrozilo povjerenje građana i e, zato se pokazalo nužnim reformirati sustav oporezivanja koji nije prikladan jer sadašnji sustav E, omogućuje međunarodnim e, trgovačkim društvima da zloporabljaju su sustave. E, smatra se da je 70 milijardi eura zbog toga nestalo iz državnih blagajni. 70 milijardi koje se moglo iskoristiti u mnoge u e, mnoge svrhe. A mala i srednja poduzeća su prve žrtve tog sustava jer zbog toga plaćaju 30% poreza više. Situacija je dakle postala nepodnošljiva. Ovakav sustav na dobrobit je i profit samo nekih, ali nije u redu na unutarnjem tržištu. I zbog toga e, smo svi uvjereni u isto da moramo stati na kraj ovakvim praksama te moramo poreze učiniti transparentnijim, pravičnijim i učinkovitijim. To nam e, sve e, ukazuje na jednu želju, a to da brzo radimo u već prethodnim predizbornoj kampanji na europskim izborima ja sam se na to obvezao, a i Europski parlament izrazio je tu želju, a i komisija kojom predsjedavam je od samog početka svog mandata e, to rekao. Sjetite se kad sam, kako sam to rekao kad sam vam se obratio 15. srpnja 2014. E, godine. A također sam u studenom 2014. rekao da trebamo se boriti protiv e, utaja poreza. Želim u tom smislu pozdraviti izuzetno dobro rad e, Margarete Vestager i e, Pjera Moskovisija u dvije godine radili smo jako naporno na načelu koji je vrlo jednostavan i punim zdravog razuma. to je da tvrtke moraju plaćati porez tamo gdje ostvaruju dobit. E, na to sam se obavezao i to ću i e, obećanje ispuniti. A s obzirom na sit situaciju koja postoji u Luksemburgu, Nizozemskoj i e, Belgiji. E, mi smo e, također se nakon toga obratili tvrtki Apple i tako smo povratili 13 izgubljenih milijardi. A namjeravamo tako raditi i sa mnogim drugim tvrtkama. Inge Suez koja je dobro poznata tvrtka na francuskom tržištu. Države članice trebaju sada imati na raspolaganju nužne informacije za učinkovitnu poreznu politiku. Mi smo zato postupili na revolucionaran način. Želimo poreznu transparenciju koja će se usprotiviti i suprostaviti e, ekonomiji u sjeni želimo da države članice premoste određene blokade i da se uspostavi učinkovitni porezni sustav koji će biti pravičan. Tko bi vjerovao da još prije dvije godine da ćemo u manje od sedam mjeseci uspjeti sklopiti sporazum o automatskoj razmjeni informacija na planu poreza. Ove godine 1. siječnja to je stupilo na snagu, a prva razmjena informacija će e, nastati već ovog ljeta. E, to je određeno 2015. godine pod e, luksemburškim predsjedništvom, naglašavam to. Također, e, čitav niz bilateralnih sporazuma e, potpisali su 28 zemalja članica sa Monakom, Lichtensteinom, Andorom i San Marinom. Radit ćemo na osnim, na radničkim poreznim osnovicama i predložili štit za borbu e, protiv e, poreznih prijevara te načine na koje bi tvrtke izbjegle plaćanju poreza. Išli smo i dalje od onoga što predlaže OECD jer su sada naša pravila obvezna. Mi e, tražimo da multinacionalne tvrtke koje E, djeluju u Europi moraju nadležnim poreznim tijelima objaviti e, podatke. Obvezali smo se također da te podaci budu javni. Svaki građanin kako to želi može imati pristupa ostvarenoj dobiti i porezu koju plaćaju multinacionalne tvrtke u njegovoj zemlji. Ova obveza predstavlja značajan napredak bez presedana po pitanju porezne transparentnosti u cijelom svijetu. Želimo ići i dalje jer sada smo na samom početku. Ono što je vrlo važno je zajednička porezna osnova za e, porez e, na poduzeća. Ona će omogućiti isto tako da svaka država suvereno ima vlastite porezne e, stope za tvrtke. Mi ćemo to ponovno modernizirati prijedlog iz 2011. godine, pojednostavnit ćemo cijeli sustav i e, tražit ćemo da se tome potvrgnu tvrtke koje rade prekogranično. E, mi ćemo dakle raditi na poreznoj osnovici i to u dvije faze. Prva zajednička porezna osnovica koja jednom kada se ta ustanovi, onda ćemo u drugoj fazi raditi na konsolidiranju iste. Taj pristup u dvije faze omogućit će nam da vrlo brzo se pokažu dobrobiti takve porezne osnovice i e, da države članice mogu iskoristiti prednost takvog sustava. E, direktno ćemo odgovoriti na skandale iz panamskih dokumenata tako što ćemo za nekoliko tjedana objaviti prijedlog protiv svega što olakšava i porezne prijevare i isto tako e, ćemo obavezati na određena pravila sve posrednike i tvrtke koje rade na tome, a također ćemo na jesen se baviti i pitanjima e, prekogranične prevare. Budući da se radi o svjetskim problemima, usmjerit ćemo se i okomiti također na porezna utočišta u cijelom svijetu i e, ćemo postići da one zemlje koje nisu za dijalog i koje e, da dakle od te zemlje moraju početi primjenjivati načela dobrog upravljanja poreznom politikom. Dame i gospodo, evo to sam htio reći kao uvodno izlaganje i nadam se da će parlament poduprijeti ovo što predlaže Europska e, komisija. Točno je da su, e, je pritisak i javnosti e, omogućio da radimo na ovim pitanjima, ali taj pritisak može jednog dana pasti i zato moramo raditi brzo. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče komisije. Mi smo od vas čuli trenutno stanje prijedloga i savjetovanja u okviru komisije, kao što ste i sami rekli zbog tih različitih skandala i objavljivanja e, do kojih je došlo pomoću novinara i zviždača, smo bacili svjetlo na jedno vrlo komplicirano područje. Mi to izvješće pozdravljamo, te smatramo da taj javni pritisak do kojeg je došlo treba poboljšati, to je da je poboljšati, da je ubrzao i rad politički odgovornih osoba. I stoga mislim da naš cilj nije toliko da vidimo koje su greške prošlosti, dakle nakon 15-20 godina, već da gledamo i u budućnost i da naučimo od vas što trebamo u budućnosti izbjeći. Prema našoj običajnoj tradiciji, naša dva su izvjestitelja imaju kao prvo riječ je Kofod je prvi, on ima pet minuta. Izvolite. President and, thank you welcome uh, Mr. President of the Commission. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče komisije. Veliko nam je zadovoljstvo što ste ovdje pred našim odborom. Dopustite da odmah krenem s prvim pitanjem. Spomenuli ste da je jedan od najvećih neuspjeha država članica reforma radne skupine za kodeks ponašanja e, za oporezivanje poduzeća. Vi imate osobno iskustvo sa radom, sa tom radnom skupinom od kada ste bili premijer Luksemburga. Svrha te radne skupine jest uspostava kodeksa ponašanja e, koji će biti primjenjiv dakle na oporezivanje poduzeća, međutim e, ta zadaća nije ispunjena. Mene zanima što ćete vi učiniti na vašem sadašnjem položaju kao predsjednik komisije e, kako bi se ta radna skupina reformirala, hoćete li poduzeti inicijativu da se ocijeni rad te skupine u proteklih 20 godina, to bi moglo pridonijeti E, većoj transparentnosti njihova rada i e, po mogućnosti rješavanja pitanja jednoglasnog odlučivanja. Moje drugo pitanje tiče se pitanja zviždača, ne samo e, panamskih dokumenata, nego i takozvanih luks likova i tako dalje. Dakle, što će komisija učiniti kako bi se bolje zaštitili zviždači? Dakle, nažalost, u slučaju Luksemburga vidjeli smo da zviždači koji su otkrili nezakonito postupanje luksemburške vlade su završili pred sudom. To je skandalozno. Dakle, smatramo da komisija mora učiniti mnogo više kako bi se zaštitili zviždači, novinari, svi oni koji otkrivaju nezakonite prakse. Njih treba slaviti, a ne da im se sudi. Hvala, dragi kolega. Dvije minute ste postavljali pitanja, stoga predsjednik ima sada tri minute za odgovore. Pa, moram reći da imam iskustva kada je riječ o radnoj skupini za kodeks ponašanja. Oni su osnovani 1997. godine i to temeljem mog prijedloga kada sam predsjedao e, vijećem ECOFIN. Često smo čuli da nema nikakva rezultata njihova rada, no to nije u potpunosti točno. Dakle, oni su razmotrili 421 porezni sustav, a je. 11 poreznih sustava je zaustavljeno na temelju njihovog rada, uključujući i onaj luksemburški. Ja se slažem da e, je tu skupinu potrebno reformirati u pogledu njihova mandata, u pogledu načina upravljanja tom radnom skupinom i komisija na tome radi, jer doista mislim da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni načinom na koji ta radna skupina e, djeluje, ne možemo biti e, po puno zadovoljni nedostatnom transparentnošću njihova rada. Što se tiče zviždača, komisija radi na prijedlogu kako ih zaštititi i taj prijedlog biti će završen u e, sljedeći mjesec, dakle za manje od tri tjedna. Hvala vam na vrlo konkretnim pitanjima. Hvala vam lijepa predsjednica radne skupine za kodeks ponašanja za oprezivanje proizvođača smo pozvali na sastanak odbora, ona je odbila i rekavši da je radna skupina među vladin instrumenti, da zbog toga mi nemamo pravo e, saslušati tu osobu. Ona se zove Fabricija Lape Corella iz Italije, predsjednica te radne skupine. U redu, dakle, to ćemo još vidjeti. Zatim, nakon je prekofoda, riječ ima sada Petar Ježek. Welcome, Zahvaljujem predsjedatelju. Dobrodošli predsjedniče komisije. U svojim uvodnim napomenama spomenuli ste trenutačne i buduće inicijative komisije čiji je cilj poboljšanje zakonodavnog okvira. No s druge strane tog e, novčića nalazi se provedba tog zakonodavstva. Po mom mišljenju preliminarni zaključak ovoga odbora bio bi da komisija kada je riječ o njezinom njezinoj zadaći nadzora provedbe zakonodavstva Europske unije e, da je ta uloga na neki način zanemarena, osobito u području e, izbjegavanja plaćanja poreza, utaje poreza e, i tako dalje. Dakle, panamski dokumenti to su dobro pokazali. S druge strane čini se da nema osobito mnogo interakcije između komisije i država članica u pogledu provedbe zakonodavstva, a čini se da komisija nema ni dostatne kapacitete za provedbu te zadaće recimo kada je riječ o visokorizičnim zemljama u odnosu na pranje novca, e, komisija tu nema dovoljno kapaciteta pa se mora osloniti na druge institucije. Meni se to čini poprilično ozbiljnim problemom, budući da ste vi predsjednik komisije i ne dolazite često pred naš odbor. Ovo je možda posljednja prilika da nas uvjerite da su naši strahovi neutemeljeni u pogledu nadzorne uloge komisije. Dakle, e, Poštovani kolega ima pravo, nije riječ samo o zakonodavstvu, riječ je i o provedbi zakonodavstva i zakonodavstvo nam je nekada bolje od njegove provedbe. Komisija je kada je um, riječ o direktivi o administrativnoj uh, provedbi komisija je pokrenula 39 tužbi zbog kršenja odredbi te direktive. Dakle, stavljamo mnogo veći naglasak na provedbu i to na provedbu svih direktiva koje su e, donesene, usvojene od kada smo mi e, došli na e, ovo radno mjesto, a nadam se i svih onih koje će biti donesene prije kraja našega mandata. Pitanje vezano uz popis država koje su predstavljaju opasnost za pranje novca, pa ja vam mogu samo reći kako radimo na drugoj verziji te takozvane black liste tog popisa e, rizičnih država. Namjera nam je da e, je objavimo uskoro. Dakle, tu je riječ o poreznim jurisdikcijama koje su izvan Europske unije. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na govornika u ime kluba zastupnika. Prvi ima riječ profesor Dario Šozati za Europsku pučku stranku. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem predsjedniku komisije što je došao i što nam se ovdje uvodno obratio. Imam Nekoliko kratkih pitanja, prije svega čestitam komisiji na njihovu radu u proteklih godinu i po dana, čestitam na novom zakonodavstvu koje je doneseno u ovom području, u području borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. No i ja imam određenih sumnje u pogledu provedbe zakonodavstva, nadovezat ću se na ono što je rekao kolega. U paravskim dokumentima vidjeli smo da postoje neke države članice Europske unije koje se u tim dokumentima spominju češće od drugih drugih. Po vašem mišljenju, što je tomu razlog? Je li to rezultat činjenice da oni nisu preuzeli zakonodavstvo Europske unije ili ga ne provode? ili je riječ o određenim lakunama koje postoje u nacionalnom zakonodavstvu, a koje bi mogle objasniti činjenicu da Luksemburg ili Nizozemska se češće spominju u panamskim dokumentima od drugih zemalja. Zanima me vaše mišljenje i zanima me što komisija namjerava učiniti kako bi se te e, možebitne lakune smanjile. Drugo pitanje je kada je komisija počela s istragama e, vezanim uz panamske dokumente i jeste li izradili bilo kakvo izvješće, bilo kakvu analizu panamskih dokumenata? Ako jeste, biste li mogli te dokumente podijeliti s našim odborom? Hvala vam lijepa, dragi kolege. Predsjedniče komisije, imate evo isto tri minute. Da, proveli smo dubinsku analizu vezanu uz panamske dokumente i možete biti zadovoljni jer ništa od toga e, nije procurilo. Dakle, mi smo o tome razgovarali među povjerenicima, ja nisam osobno zadužen za to e, pitanje i spremni smo vam u pisanom obliku odgovoriti na konkretna pitanja koja smo dobili od članova ovoga odbora. E, imali smo sastanak sa povjerenikom Moskovićem U redu, evo, počinje mi vrijeme ponovno od nule, odlično. Dakle, dobit ćete odgovore na sva pitanja koja ste nam postavili. Što se tiče prvog dijela vašeg pitanja, mi se prema svim državama članicama odnosimo jednako, dakle pokrećemo postupke e, zbog kršenja zakonodavstva kad god je to potrebno zašto se neke države članice u različitim dokumentima spominju češće nego neke druge. Morate voditi računa o tome da spominjanje pojedinih država članica je povezano s prošlošću. Dakle, e, to je bio drugčiji svijet od ovog današnjeg i zato je situacija takva. Tu nije riječ samo o tim zemljama koje ste vi spomenuli, ta skupina je mnogo šira. Ono što smo mi učinili u prvim mjesecima svoga mandata, a vratit ćemo se još na to, to je da smo uveli 12 zakonodavnih akata, a još jedan ćemo uvesti u narednim tjednima, o tome ću kasnije nešto više govoriti. E, I to je upravo svrha tih zakonodavnih predloga koje iznosimo pred vijeće i parlament. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik u ime socijaldemokrata je Peter Simon. Gospodine predsjedniče komisije, ja bih se htio osvrnuti na ono što ste naveli u ovom izlaganju vezano s to što je Europska komisija poduzela pred nekog godina. Ja se sjećam mnogih događaja u Njemačkoj gdje sam o tome govorila i ljudi su me gledali s nepovjerenjem. Zašto? Pa evo možemo izravno to sada i reći, zato što se vaše ime spominje e, sa, u poveznici sa jednim sustavom gdje se vidi da je jedna država razvila dobar e, porezni sustav državnog e, poreznog dumpinga zapravo i s time su zaradili mnogo novaca. O tome se radi. Kada ja onda zatim u mojoj izbornoj jedinici kažem što je komisija poduzela u protiv nekog godina, što je više nego što je Baroso napravio u deset godina, onda su mnogi iznenađeni. A unatoč, unatoč E, tog angažmana vidim mnoga područja gdje se čudimo zbog toga što angažman nije dosadan. Evo nekoliko tih primjera. Prvo, popis poreznih oaza. Ovdje smo u odboru imali priliku kako sa administracijom, tako i sa nadležnom povjerenicom, koju smo mi već dva puta odbili, dakle tu listu raspraviti. Tu su zemlje Afganistan, e, Koreja, Sjeverna Koreja, Vanuatu, država za koju nikad nisam čula, ali država poput Paname, ona nije na tom popisu. I kada čujemo da bi nam, bi nam trebalo šest osoba po državi tijekom dvije godine da netko proanalizira može li se jedna država staviti na taj popis ili ne, onda mislim da se tu vidi da nemamo dovoljno znanja i da nemamo dovoljno angažmana. Ja očekam od komisije da će neke očite stvari staviti na popis. Popis eh, koji će bit, imati te države slične Panami i da ćemo onda vidjeti kakve će dokaze te države podastiti kako bi se uspjeli ukloniti s te liste. Zatim, isto tako mislim da trebamo imati i e, jasno, e, jasnih saznanja o poreznim oazama unutar EU unije, da se sastavi popis sa državama Europske unije o poreznim oazama, e, bilo da se radi o državama ili članicama Europske unije ili o njihovim područjima negdje diljem svijeta koje su porezne oaze. I mene zanima hoćete li ići ka državama članicama i tražiti da e, sustav automatske razmjene o poreznim mišljama koji je vama potreban kako biste vi živjeli, morate znati što se događa da to dobro funkcionira s Europskom komisijom. Države članice to odbijaju, a e, sve dok komisija kao čuvarica ugovora nema sve informacije, ne može može niti istraživati te slučajeve, dakle hoćete li to zatražiti. Hvala vam. Dvije i pol minute ste e, potrošili na e, pitanja, pa sada možete odgovoriti. Možete li ponoviti Gospodine Simone, veće treće pitanje. Pa, porezna mišljenja, automatski sustav razmjene poreznih mišljenja. To je nešto o čemu su se države članice suglasile. Dakle, ako e, jedna kompanija E, ima takva porezna rješenja, onda države mogu međusobno provjeriti postoje li e, porezna mišljenja u toj e, tvrci u nekom drugom u nekoj drugoj državi. A države članice odbijaju automatski izmijeniti informacije sa Europskom komisijom, a zapravo je neophodno potrebno Europskoj komisiji kao čuvarici ugovora da imate informacije kako bi živala. Da, naravno, evo imate i minutu više za odgovor. Gospodin Simona, Krenut ću od tog trećeg pitanja, jer to pitanje je vrlo važno. Mi smo, kada smo iznosili prijedlog o poreznim mišljenjima, predložili da se i komisija mora izvješćivati o postojanju e, poreznih mišljenja. To su neke države članice odbile i ja smatram da to nije zadovoljavajuće i da nećemo odustati od te točke, zato što je u EU potrebno jedno tijelo koje će imati potpun pregled na time i koje će moći onda usmjeriti svoje e, zakonodavno, zakonodavni rad na temelju toga, da može promijeniti i progoditi svoj zakonodavni rad. Zbog toga se ja jako zalažem za to da Europska komisija dobije informacije o tim poreznim mišljenjima. I tu nam je potrebna potpuna suradnja država članica. A također nam je potrebna i potpuna suradnja i drugih tijela kojih se to izravno tiče. Primjerice, e, ono što znaju nacionalne porezne uprave, to bi trebale znati i e, to bi trebala znati Europska komisija. Ali protiv tog prijedloga se je postavilo vijeće. Ja sam čvrsto uvjerenja i već sam to ispomenuo da bi mi trebali nadopuniti listu poreznih oaza. Dakle, već smo dva puta predložili taj popis poreznih oaza i već smo dva puta zaprimili natrag taj popis jer je Europski parlament odbio. Ja sam za to da mi tu listu dopunimo, ali moram ukazati na sljedeći aspekt. Da, da, rekao sam to, ali na njemačkom jeziku. Dakle, na razini komisije nemamo dostatne ljudske resurse. Doista nemamo ih kako bismo izvršili tu zadaću. To jest, ja nemam toliko mnogo ljudi kao neki od zastupnika Europskog parlamenta i stoga vam ne mogu obećati nešto što ne mogu ispuniti. Ono što sam htio reći je to da kada se radi o preraspodjeli osobe unutar komisije, da se onda moramo pozabaviti s tim pitanjem kako ćemo dobiti kapacitete za to. Osim toga, mi tu ovisimo i o dobroj volji država članica, zato što neke države članice imaju saznanja o poreznim mišljenjima iz država izvan Europske unije, a to nisu podastili Europskoj komisiji i tako ne možemo ići naprijed. Zbog toga smo se još jednom obratili državama članicama da vidimo tko po njihovom mišljenju spada u tu kategoriju poreznih oaza, da se sastavi popis, iako ne gledaju svi na taj popis jednako, ali mi mislimo napuniti tu listu, a isto to vrijedi i za one države na svijetu koji, koje, se, se bave pranjem novca na očit ili neočit način. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospodin Bend Luke za ECR. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, dobar gospodine Junkeru. Vi ste u vašim uh, uvodnim riječima rekli da od panamskih dokumenata znamo u kojoj mjeri se provodi utaja porez, izbjegavanje plaćanja poreza, to rade multinacionalne kompanije. Moram reći da su mnogi već znali za to, mnogim dijelovima svijeta. U Njemačkoj je bilo jako poznato da ako se želi novac spasiti od njemačkih poreznih tijela, da ga se trebaju baciti u Luksemburg. Moje pitanje je sljedeće. Vi ste tek tijekom panamskih domenata saznali za te tehnike utaje poreza ili ste zapravo već prije znali za to? Konkretno, 2003. godine kada se radilo o europskoj direktivi o štednji i o automatskom sustavu izmjenjivanja informacija, jeste li tada već znali o tom problemu? I ako ste znali za taj problem, zašto je onda Luksemburg tada odbio provesti automatski sustav razmjene informacija? zašto je Luksemburg eh, nametnuo porez na E, izvor prihoda umjesto da su napravili ono što su druge države članice napravile. Dakle, zašto Luksemburg nije bio spreman prihvatiti to što su druge države članice mogle napraviti? Drugo, što se tiče resursa. Ne radi se tu samo o panamskim dokumentima, radi se isto tako i o e, procurenim luksemburskim dokumentima vezanima uz e, porezna mišljenja, gdje zapravo se radi o narušavanju tržišnog natjecanja i mi smo tu pojedine slučajeve uzeli kao primjere, ali Europska komisija prema svojim ljudskim kapacitetima očito nije u stanju sustavno istražiti sve ono što se otkrilo kroz luksemburske dokumente, tako da će se uvijek prebacivati to da komisija radi selektivno. Dakle, zašto se komisija bavi nekim slučajevima, a s drugim slučajevima ne. Ako je sada tako da vi razmišljate o preraspodjeli osoblja, hoćete li onda tu imati onda dovoljno osoblja da se bavi s ovim poreznim mišljenjima, hoćete li imati dovoljno ljudskih kapaciteta da se pozabavite sa ovim slučajima narušavanja tržišnog natjecanja koji se tiču luksemburških dokumenata. Izvolite, dvije minute. Gospodine profesore Luke, to je bilo mnogo pitanja okupljeno u jednom, jedan oblik pitanja. Ali moram se osvrnuti na prethodnog govornika koji je rekao Smatramo li, da treba staviti popis i e, država članica unutar Europske unije koji su porezno oaze? Mi to nećemo napraviti zato što smatramo da ako se dobro provedu prijedlozi Europske komisije, onda će taj fenomen e, biti fenomen prošlosti, a neće se pojavljivati u budućnosti. Zbog toga smatramo da nije naša obveza da to napravimo, osim ako ne dođe do frapantnih e, slučajeva. Onda nam nije potreban popis, onda možemo konkretno imenovati o kojoj državi članici se radi i o kakvom ponašanju. Eto, u dvije minute da vam objasnim zašto smo u Luksemburgu se opredijelili za jedan model e, poreza na e, izvoru prihoda, a ne o ukidanju bankovne tajne. Mogu vas podsjetiti na to da smo tada bili, živjeli u jednom drugačijem svijetu. A i neki iz znanstvenih krugova su bili mišljenja da ako se primjenjuje jednu, jedan visoki porez na izvor prihoda, da to onda slično kao i ova druga mjera. Zbog toga, zbog toga smo mi u Luksemburgu od 2005. godine do 2011. godine odlučili podići tu stopu poreza na 35%. A da je bilo drugačijih eh, preduvjeta u Belgiji, Austriji, Luksemburgu i Njemačkoj, onda e, bismo se prebacili već ranije na taj drugi sustav oporezivanja. Ali ti preduvjeti su bili ne samo ti da unutar Europske unije prekogranično moramo e, oporezivati e, štednju, već da San Marino, Andora, Lichtenstein i neke druge države se također uključe u taj sustav koje su to umeđu učinile i da Sjedinjene države isto tako se slože sa sustavom automatske razmjene informacija. I zbog svega toga smo 2002. godine imali taj dvostruki sustav, taj sustav e, koegzistencije tih dvaju podružnih sustava i to uz odobrenje Europskog parlamenta. Uzgled rečeno, ovdje nismo u postupku e, suodlučivanja, ali od parlamenta se zatražilo mišljenje i mišljenje Europskog parlamenta je bilo takvo da, su, e, da je on odobrio taj model koegzistencije oba porezna sustava. Ja se ne bavim u komisiji o pitanjima tržišnog natjecanja. Kada sam imenovao povjerenicu za tržišno natjecanje, onda sam joj rekao da ju nikad neću konkretno priupitati za neko pitanje koje se tiče tržišnog natjecanja i to nisam niti do sad učinio. Zato što sam znao da će Europska komisija istraživati i Luksemburg i nisam htio uopće dati dojam nekome kao da sam se eh, ikad brinuo za bilo kakav slučaj koji se tiče iskrivljavanja tržišnog natjecanja, pa ni što se tiče Luksemburga. Ona odrađuje svoj posao i to čini na izvrstan način zbog čega smo imali neke slučajeve koje smo strože istražili od drugih, tu morate priupitati o tome nadležnu povjerenicu. Ja neću govoriti o tome. Da, može biti. Govorio sam malo prije o preraspodjeli osoblja unutar Europske komisije i kada mi kažu da u glavnoj upravi KOM nemamo dovoljno resursa, iako oni obavljaju odličan rad, jedan zaposlenik tamo obavlja jednak posao kao dva ili tri zaposlenika na nekom drugom mjestu, onda naravno da, to ćemo tako napraviti. Što se tiče štednih pologa. Ja sam znao to, zbog toga smo od 1997. se i trudili da imamo jedno europsko rješenje. Ja sam bio predsjednik Ekofina i vrlo sam ponosna na to što, sam bio tamo predsjednik kada smo donijeli odluku da će se ehm, na, razini cijele Europske unije oporezivati e, štedni polozi. E, ja nisam u tom trenutku znao koliko će Njemaca prebaciti svoje štednje u Luksemburg, niti sam znao koliko e, će se iz Luksemburga prebaciti u Njemačku, jer se govorilo o tome da će se u svim državama oporezivati te, te pologe. Ili smo imali prije toga sustav da se oni nisu nigdje pak oporezivali. U, redu, hvala vam predsjedniče komisije. U ime kluba zastupnika Alde sljedeći govornik Mihael Toerer. Hvala vam gospodine predsjedatelju, poštovani predsjedniče komisije. Iskreno rečeno, Vaše uvodno izlaganje me razočaralo po mom mišljenju se tu radi o propuštenoj neiskorištenoj prilici. Zbog toga je jedno konkretno pitanje vama upućeno. Ono što zanima nas i građane je sljedeće. E, Panamski dokumenti su pokazali da se tu radi o osobama iz kruga Putina, da se radi o pripadnicima iz obitelji e, gospodina Sada, da se tu radi o osobama koje se nalaze na različitim e, listama za sankcije, radi se o pranju novca, radi se o izbjegavanju plaćanja poreza i naravno postavlja se pitanje čija je to odgovornost, čija je to to pravno gledano odgovornost, ali čija je to politička odgovornost. u panamskim dokumentima se navodi da zemlja koju vi najbolje poznajete, pretpostavljam, barem jeste vi Luksemburžanin, da je e, ona na četvrtom mjestu što se tiče posrednika. Preko 15 tisuća posrednika se tamo nalazi. E, između ostalog i Monsak Fonseca. Tko snose političku odgovornost za to što se tamo dogodilo i kako se to istražuje. Je li to sve bilo u redu? Onda se to ne treba istražiti, ali ako to nije bilo u redu, što onda poduzima komisija s vama na čelu kao predsjednika komisije da se to istraži? Mogu li nešto nadodati? Kada smo imali e, datum u Luksemburgu za sastanak, onda su rekli da ima ne 15 tisuća onih tijela koji nisu banke, nego 2500 takvih posrednika. Hvala vam na ovoj informaciji jer ja nisam bio s njom prije upoznat. Htio sam reći gospodinu Toidoru da sam prije rekao da smo 12 novih zakonodavnih inicijativa poduzeli, a da ćemo u lipnju ove godine izneti 13. zakonodavnu inicijativu koja se tiče ovih posrednika koje ste spomenuli, to je stvarno problem. To smo vidjeli ne samo u Luksemburgu nego i drugdje, a i blizu Luksemburga postoji jedna država gdje ima više e, posljednika nego u Luksemburga i imat ćemo u lipnju prijedlog direktive s kojim to želimo ispraviti i rado bismo da eh, od 1. siječnja 2009. godine najkasnije ta direktiva stupi na snagu. To je pravi problem i ne možemo se uvijek eh, skrivati iza za eh, poslovne tajne, iza tajne odvjetnika. To stvarno treba istražiti. Hvala. Gospodin Toljer ima vrijeme za dodatno pitanje. Što ćete reći građanima što se tiče političke odgovornosti? ja ne mislim da treba tražiti odgovornost na području politike zato što političke vlasti nisu upoznate s ovim svim aktivnostima posrednika. Luksemburski premijer e, ili ministar financija, oni nemaju re registra za trgovinu, oni mnogo toga za mnogo toga ne znaju, a zbog ovih sada otkrića se bolje mogu svladati te, ti putevi, ti prečaci s kojima se ti posljednici kreću i zbog toga se borimo protiv toga. Hvala vam. Sljedeći govornik u ime kluba zastupnika GUE Fabio De Demazi. Da, gospodine Junkere, naš zadnji sastanak je bio takav da se nismo zaljubili na prvi pogled. Imali smo izveće kreke gdje smo imali praksu što se tiče poreznih mišljenja u Luksemburgu i zbog toga bih se ja usredotočio na budućnost. Vi ste kao predsjednik Europske komisije često komentirali e, ono što se događa u državama članicama, niste baš preskroman preskromni u tom smislu i stoga me zanima kao predsjednik komisije, kao osoba iz Luksemburga, hoćete li ne samo Luksemburg, već i druge države koje su porezne oaze, zatražiti da e, nam ustupe podatke koji se tiču radne skupine u kodeksu ponašanja. Jer ako ste u pravu, ako to nisu porezne oaze, ako se svi zakoni dobro povode, onda zapravo te države nemaju ništa za sakriti. Što se tiče direktive o kamaznim stopama, tu e, je Luksemburg se založio za izuzeće pod vašim vodstvom e, gdje preko pravne osobe se može račun e, napraviti u nekoj offshore državi i e, zbog toga ste vi tada se i zalagali za to izuzeće. Osim toga ste tada rekli da nikad izravno niste raspravljali o poreznim pitanjama. Mi znamo iz dokumentata iz interne revizijske službe da ste se u 2003. godini sastali sa četiri osobama iz Amazona, između ostalog i Bob Comfort koji je postao počasni konzul u Luksemburgu među vremenu i mene zanima o čemu ste pričali na tom sastanku. Jeste li e, pričali o poreznoj politici ili samo o da Luksemburg. Osim toga, u siječnju 2012. je veleposlanik Luksemburga bio u Madeiri na jednom popisu kupnje jer je htio privući poduzeća u Luksemburg, poduzeća koji su trebali uvesti poreznu stopu od 5%, a prije toga su imali poreznu stopu od 0%. Mene zanima je li taj veleposlanik to napravio na vlastitu ruku ili su ga uputili na Maderu e, političko odgovorne osobe. Zatim, mi smo isto tako htjeli postaviti pitanje o svemu onome što ste vi zaprimili o tome preko e-maila ili nekim drugim komunikacijskim kanalima. Vi ste podsjetili na neke rupe u mom sjećanju, ali nažalost ja danas ne mogu vama dati informaciju o tim rupama u sjećanju, ali ja ne znam točno kada mi je gospodin Krike poslao taj dokument, taj papir, ali ako vam to ne da mira, onda ću se ja još jednom sastati s vama i pogledati e, gdje je i kako sada taj papir i kako je došao do mene. No važno je, važno je da vi imate taj dokument, nije zapravo važno kako je taj dokument došao k meni, jer e, ste vi onda preko mene dobili taj dokument i to je bio zapravo i smisao toga nisam nikad rekao da nisam s drugima raspravljao o poreznim pitanjima. Samo sam rekao da nikad nisam se konkretno bavio sa individualnim slučajem oporezivanja nekog poduzeća. Kada odlazite u inozemstvo, onda vam svi postavljaju to pitanje, dakle da mi kao Luksemburg, da mi želimo privući Amazon primjerice u Luksemburg. Da, to je točno, ali ja nisam konkretno kao ministar financija sklopio nikakav takav sporazum, jer u tom mom svojstvu tada ja nisam bio za to zadužen. Ja sam bio zadužen za druga pitanja i stoga sam odgovarao na takva pitanja, ali nisam nikad, nikad konkretno s nekim poduzećem spravio o konkretnim poreznim mjerama za to nije e, nadležna vlada, već porezna tijela i to je jedan važan, važan princip kojeg se bližamo u Luksemburgu. A kada porezna uprava u drugim državama pregovara o takvim sporazumima, onda dakle, tu nije uključen ministar financija. Ja vam mogu ja vam mogu eh, dati informaciju o tome kako to kod nas funkcionira. Pa da, ali veleposlanik Luksemburga u Portugalu nije dio porezne uprave. Da, ali on je dio ministra vanjskih poslova. Oni su dakle pod ministarstvom vanjskih poslova i ne mogu se uzgrečno zamisliti da je gospodin Asselborn rekao veleposlaniku u Portugalu da ode u Tuneju na Madeju i traži tamo poduzeća za Luksemburg. Ja se to ne mogu zamisliti. U Luksemburškom parlamentu je upućeno trenutno i pitanje ministru vanjskih poslova koji se trenutno nalazi na drugom kraju svijeta, kako je to i često slučaj, kada se vrati će odgovoriti na to pitanje. To je nešto što je u rukama vlade i oni to trebaju razjasniti. Ali znam sada da sam u prosincu 2003. godine bio u Washingtonu. To znam zahvaljujući vama, to to, nisam znao. Hvala. U ime zelenih Sven Giggold. Hvala vam, gospodine predsjedniče komisije. Mi smo si još jednom pobliže pogledali e, sve ono što se tiče porezne politike vezano za oporezivanje e, pravnih osoba u Luksemburgu. E, kamatna stopa o kojoj se teško spregovaralo na europskoj razini uz izričitu želju od strane Luksemburga da postoji 10, da postoji kamatna stopa od 10%, da se zapravo sustavno zaobišla ta kamatna stopa. Posebice prema podacima kojim smo mi analizirali, e, gospodine Langenu, smo vidjeli da se to događalo prije svega u Luksemburgu, a ne u Belgiji i u Austriji. To smo provjerili. to, to da se je direktiva o kamatnim stopama tako zaobišla, to smo saznali iz panamskih dokumenta i iz drugih dokumenta, dovelo je do toga da se i dalje nastavilo sa utajom poreza u tim državama. Moje pitanje, upućeno vama, gospodin Junckeru, hoćete li onim državama članicama koje koje trenutno se koje tamo imaju problema sa tom praksom utajom poreza, dakle Luksemburg, ali ne samo drugo, hoćete li ih prisiliti na to da odgovore na sva pitanja vezana uz to, kako u okviru tužbi, u okviru pravnih lekova, kako bi se našlo e, točno e, ko se s time bavio, kako bi se dovelo do porezne pravde. To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje, o tom smo već pričali, nakon panamskih dokumenta smo pri glavnoj upravi za pravno pitanje uspostavili radnu skupinu za e, takvu vrstu kriminala. Ta jedinica se, nalazi, se danas um, sastoji od često osoba. Hoćete li, oni, hoćete li vi povećati broj osoblja u toj jedinici kako bi oni doista mogli obavljati svoj posao? I za kraj. Država, države članice odbijaju većinom vaše prijedloge koje ste iznijeli u potrebnih godina. Jeste li spremni ono što države članice blokiraju na temelju članka 116. iz ugovora uh, sankcionirati kako bi uh, što se tiče nepravedne uh, porezne poreznih praksi se prebacili u sustav e, glasovanja uz dakle, većinsko načelo kako se države članice više ne bi mogle sakrivati za pojedinih poreznih oaza. Izvolite dvije pol minute. Odgovor na vaša tri pitanja je da. U redu. Ja sam odgovor. Gospodin Gigold ima sada vremena postaviti dodatno pitanje, budući da je odgovor bio kratak. Da, hvala vam kao prvo na tu, toj pozitivnoj informaciji. Mi ćemo nastaviti raditi na tome, samo na kraju želim reći sljedeće. Ono što se mnogi žele je upravo ono što je rekao malo prije Mihael Toerer. Jasno ću reći, vi ste sada prešli sa crne strane na stranu svjetla. Vi ste dosta toga iznijeli u smislu dobrih prijedloga, ali i dalje građani traže da preuzmete odgovornost za ono s čime ste se bavili prije, na toj drugoj strani. Mislim da to umanjuje vašu vjerodostojnost. Ja žalim zbog toga jer vidim da ste vi napravili pozitivne korake što se tiče suradnje na području e, politike oprezivanja. Gospodine Gigolde, ja svakako razumijem da vi gledate i u prošlost kada se bavite sa ovom vrlo složenom e, temom. Ali moja vjerodostojnost, nadam se, ne tiče se onoga što sam ja radio kao i kao vršitelj dužnosti u državi, već da ćete me, da, da ću polagati račune za ovo što sam napravio kao predsjednik komisije. I na području taj poreza sam poduzao mnogobrojne inicijative. Ukupno ih je bilo 12. Možda da ih ukratko spomenem kako biste to imali na umu. Dakle, 2015. godine u Svibnju smo imali novu direktivu o pranju novca. Zatim smo od 2015. godine u listopadu uveli automatski sustav o poreznim mišljenjima automatski sustav razmjene poreznih mišljenja koja je stupila na snagu e, u siječnju 2017. godine, a od rujna 2017. godine će doći do prve razmjene podataka o poreznim mišljenjima između država. Zatim u siječnju 2016. godine smo iznijeli prijedloge o automatskoj razmjeni informacija vezano uz e, izvješća o pojedinim državama i e, radu multinacionalnih kompanija od tih država, nismo nikad prijemali takav prijedlog. Također smo predložili i koliko ja znam, u vijeću to nisu baš e, lako prihvatili, zatražili da se izvješća po državama objave javno. 2016. u travnju smo iznijeli taj prijedlog i na sreću je parlament u siječnju 2017. godini, dakle 7 ili 8 mjeseci kasnije u odboru za pravna pitanja se počeo baviti s tom temom jer je ta tema vrlo hitna. Zatim, 2016. godine u srpnju smo iznijeli daljnje prijedloge o borbi protiv pranja novca, a u e, srpnju 2016. godine, dakle u istom mjesecu, smo iznijeli nova pravila o stvarnom vlasniku i e, informacije koje su potrebne poreznim tijelima. Dakle, 2015. i 2016. godine smo također sklopili međunarodne sporazume o transparentnosti sa Švicarskom, Andorom, Lichtensteinom i San Marinom. Dakle, to je to smo započeli već 1997. to je bio jedan od preduvjeta za države članice da bismo imali automatski sustav razmjene informacija. Zatim smo u sjeću 2016. godine značajno jačali e, direktivu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i onda smo imali naknadne prijedloge s tim u vezi. Iznali smo nove prijedloge za zajedničku e, stopu izračuna e, poreza Ojačali smo prethodni prijedlog s time i Nadamo se da će se uskoro nastaviti rad. Zatim smo u listopadu 2016. godine se bavili sa e, mehanizmom protiv e, dvosugog oprezivanja vezano uz rješavanje sporova i e, uskoro će taj mehanizam stupiti na snagu sljedeće godine. U sjeću 2016. godine smo također podastili popis što se tiče poreznih jurisdikcija koje ne surađuju s nama, o tome smo već raspravljali, zato što taj popis treba nadopuniti, to ćemo napraviti prije kraja ove godine, a u eh, a sada isto tako ćemo pet ljeta iznati još i jedan daljnji prijedlog. Dakle, to je 13 eh, inicijativa koje smo u dosta kratkom vremenu pokrenuli od strane komisije. Da, hvala vam i mi se na odboru slažemo da je tu Europska komisija doista se kretala bezim korakom. Mi to potpuno se podržavamo, to je bez sumnje. David Coburn je sljedeći u ime kluba zastupnika FDD. Danke schön, Herr Präsident. Ähm, Jean-Claude Juncker. Hvala. Jako mi je drago da ste s nama, gospodine Juncker, to je uvijek lijepo. Vi ste bili predsjednik vlade Luksemburga i tada ste zaista bili uvjereni i puni entuzijazma oko porezne konkurencije. Ja se s vama slažem jer takva vrsta tržišnog natjecanja pomaže e, učinkovitosti i dobro i učinkovito se koristi porezni novac e, kako pojedinaca, tako i tvrtki. Među Međutim, sada kao europski predsjednik činite da ste sve to promijenili i e, da vi e, želite sada e, promijeniti taj stav korištenja porez, novca poreznih obveznika. Vi ste sada, odnosno, postali jedan novi Jean-Claude. Ne znam, da li ste vi kao sveti Pavao na putu za Damask odjedanput ugledali svjetlo. Zašto se to promijenili? Meni bi bilo drago da se vratimo na onog starog dobrog Jean-Claude gdje bismo imali tržišno natjecanje na planu poreza i e, da bi to bilo dobro i za Veliku Britaniju. Hvala na ono pitanju. Izvolite, predsjedniče komisije. Pa da vide, E, zaista sam cijelo vrijeme čekao da spomenete Veliku Britaniju. Eto, to ste spomenuli na samom kraju e, ovoga što ste rekli, pa me niste e, razočarali. Vi ste me opisali kao neko koji je schizofren i koji je sada nešto se promijenio. Ja i dalje vjerujem u tržišno natjecanje po pitanju poreza. Međutim, Sada e, sam e, zapravo se usmjerio na onaj dio dimenzije koja je bila zanemarena, a to je pravično tržišno natjecanje na plazmu poreza koje nije uvijek bilo tu. to zato još uvijek nije sasvim tako u Europskoj uniji. Recimo, direktiva o PDV-u. Prve godine ja sam bio taj koji je predvodio na vijeću Ekofina e, da se napravi direktiva u e, PDV-u. Imali smo tada 92 različita načina na koja se to razređivalo i države članice i dalje imaju razlike. Prema tome, nema razlike između mene kao starog ili novog i ja se jednostavno sada više usmjeravam na onu pravičnu dimenziju potrebnog tržišnog lesa na planu poreza. Hvala sada Mario Borgeci u ime NF-a. Hvala lijepa. E, ja e, vas e, pozdravljam. Ovdje vi jako dobro znate da puno financijskih transakcija i burnovnih transakcija se rade iza društava paravana E, kako se ne bi znalo odakle stolazi stvarna sredstva. Prvo pitanje kojem za vas što Europska komisija namjerava donijeti kao mjeru kako bi se postiglo da u državama članicama, naročito u poreznim oazama poput Luksemburga ili Nizozemske, se ne dopusti nikakva bankovna ili financijska transakcija da se pritom ne provjeri odakle dolaze sredstva. E, to ne pitam samo s pitanja e, porezne utaje, već i infiltriranja e, kapitala koji dolazi iz kriminalnih izvora. Drugo pitanje je Pandorina kutija koju je otvorila ova, su otvorili panamski dokumenti, od kuda je i počela naša istraga. Trgovačko društvo koje je registrirano u Panami je e, u rukama Michel Muscat, a to je predsjednikova e, supruga. I onda je e, se vidjelo da je dvije milijuna dolara iz samog, iz jedne tvrtke registrirane u Dubaju da pripadaju Lelije Lijevoj koja je kći predsjednika Azerbejdžana. Dakle, ja ne sumnjam da je novi Juncker ratnik koji je izvadio mač iz stoka i bori se protiv ovakvih skandala. Ali zanima me na koji način ćete vi taj mač koristiti. Hvala vam. Slučajevi malteške vlade, to je nešto o čemu smo već raspravljali, ali izvolite, gospodine predsjedniče komisije. Drage kolega, ja ne mogu govoriti o pojedinim postupcima na Malti, to je nešto čime se bavi i komisija, već se bave s time malteška nadležna tijela i oni se trebaju s time baviti. Ja e, sve to pratim, ali ne želim sada samo ovako e, komentirati e, jedan postupak za kojeg ne znam ako i postoji uopće. Što se tiče onog prvog pitanja, stvarnog vlasništva, mogu vam reći da u srpnju 2016. godine smo predložili nova pravila kako bismo proširili e, ove informacije koje se daju poreznim tijelima o stvarnom vlasništvu, zato što je od velike važnosti da porezna tijela mogu identificirati stvarnog vlasnika i koji se krije iznad neke, nekog poduzeća. I 1. siječnja 2018. godine će ta nova pravila stupiti na snagu. U redu, nema dodatnog pitanja. No, no, no, eh, è solo un Komentar, to znači da eh, vi, predsjedniče Juncker, priznajete da različite mafije i druge organizacije kriminalaca mogu do početka 2018. godine e, bez problema ta sredstva infiltrirati u realno gospodarstvo, a nitko to ne može kontrolirati. Pa taj smo prijedlog dali 2016. godine u srpnju. To se direktiva treba pretočiti u nacionalno zakonodavstvo, zato je potrebno vrijeme a razdoblje od godinu i po dana samo kažem da je to tema vrlo bitna. Hvala vam sljedeći unik Marko u EPP-a. E Hvala vam. Gospodine predsjedniče komisije, ja mogu samo potvrditi jednu stvar. Kao što ste rekli, ja zastupam ovdje Europskom pametnu regiju koja je previše udaljena od Luksemburga, ali je jako blizu Austrije i onda se novac više prebaciva u Austriju i u Švicarsku, a ne toliko u Luksemburg. Dakle, tu postoje mnogi koji su se zgriješili. Želim doći do jedne točke po pitanju koje je Europska komisija sama dala svoje odobrenje jednoj poreznoj oazi unutar Europske unije, to je Madeira. Naime, 27. svibnja 1987. godine je e, Europska komisija prvi put dala svoje odobrenje poreznom sustavu Madeire, e, ali je zapisala u tom dokumentu da Europska komisija podsjeća na to da ovo odobrenje ne znači da se slažemo s time da će se e, da će autonomna vlada Madeira u toj zoni slobodne trgovine uspostaviti offshore e, prostor nego se radi o tome da se potakne gospodarstvo i stvore radna mjesta. 2014. godine smo imali 1868 poduzeća eh, i nešto više od 2000 radnih mjesta koji su tamo stvorili. To nisu oni koji se tiču lažnih tvrtki, to su više direktori koji se onda koriste i koji onda svaki od njih eh, ima pod sobom eh, nekoliko stotina poduzeća. Primjerice u Funhalu u jednoj zgradi smo E, dobili informaciju da je ta zgrada sjedište 180 čak poduzeća. Dakle, ono što mene zanima je koje mjere Europska komisija poduzima kako bi ono što je već 1987. upisano u taj dokument, dakle da se žele zajamčiti, da se to doista tiče e, razgradnje gospodarstva, a ne da se stvori offshore područje. Dakle, mene zanima kakve kontrole se rade, e, kako Europska komisija tu ispunjava svoju obvezu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, dragi Markuse. Mali granični e, promet između Bavarske i Austrije će rapidno opasti kada se uvede cestarina i mislim da... A nizina Kleinwalzer, to, to je drugo pitanje, tamo se ne mora platiti cestarina. Što se, tiče Madeire, mislim da se sjećam da je komisija pod predsjednikom Delorom dala to odobrenje Madeire i da je to bilo danas kao i tada, ali danas drugačije nego jučer. Dakle, da za periferna područja Europske unije se svemena na vrijeme mogu usvojiti takva pravila. I njih postoji mnogo. E, da postoji tako pravilo za Madeiru, to saznajem danas. Ja imam sjećanje dosta dobro i sjećam se dosta toga u prošlosti, ali ne mogu komentirati sve one odluke koje su prethodnici eh, što se tiče predsjednika komisije, donijeli, dakle čak prije pada Belenskog zida. Ja ću se raspitati o tome, ja to ne pocijenjujem, ali eh, na Maderi imamo ministra financije koji je onaj pravi predstavnik tih važnih poduzeća. To nije komisija. Da, imam još nekoliko vremena. To odobrenje je više puta produženo, zadnji put pod Barosinom komisijom, a i u memorandumu o sporazumijevanju sa Portugalom, kojeg je sklopila trojka, se ukazalo na to da imamo posebne porezne sustave koje će se revidirati. Zbog toga to nije tema samo od 1987. godine, to je tema o kojoj se nekoliko puta raspravljalo u Europskoj komisiji i u okviru e, Eurogrupe i zbog toga mislim da je taj slučaj ipak poznatiji nego što ste vi to prikazali. Jer kao druga Europska komisija ima zadatak da kada izdaje takvo odobrenje da se onda povede za to da se svi podržavaju onih uvjeta pod kojima su dobili to odobrenje. Izvolite. Ovo je bilo dosta dugo moram reći da si ti kriv za to, morao sam ga zaustaviti. Ja ću se vrlo drago i rado vratiti na temu Maderu, ja ću to provjeriti, vidjet ćemo što se tiče odluke trojke vezano uz Portugal, da vidimo je li Portugal dobio financijsku putovnicu preko Madere, onda bi to bilo zapravo nešto pametno što je trojka napravila. Hvala. Sada smo zaključili sa krugom govornika u ime klubova zastupnika. Imam sada četiri spontanih javljena za do sada. To je Louis Michel, Primož Beres, Ana Gomes i Angels Zamborba čak iz ECR-a. Obično imamo jednu minutu za javne za riječ, pri mi i kraće vrijeme za odgovor. Krenut ćemo od e, Louis Michela. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vam na svim pojašnjenjima koje ste nam dali do sada. Vaša je komisija napravila puno više nego sve prethodne komisije po pitanju problema o kojem smo danas govorili. Odradili ste kolosalan posao, naravno niste ga još dovršili, putovanje je dugo. osobno sam e, bio jedan od povjerenika u prvoj Barozovoj komisiji i moram reći da su vaše reforme kolosalne u odnosu na ono što smo radili u ono vrijeme. I e, mislim da je ispravno da se toga podsjeti, na to podsjetimo. Moje pitanje je zašto komisija ne traži od država članica, zašto jednostavno ne traži od država članica da budu odgovorne i na poduzmu konkretne mjere kako bi se više uskladili porezni sustavi. Na taj način bi Europska unija bila puno atraktivnija za e, vanjske ulagače i e, tada bi Europska unija mogla misliti i razmisliti i o izravnom oporezivanju, to bi bio dio kohezijske politike. Ako ne želimo da konzultanti i odvjetnici preporučuju klijentima da iskoriste manjkavosti poreznog sustava, onda mislim da trebamo E, premostiti razlike između država, jer su države te koje stvaraju e, mogućnost traženja najboljeg e, poreskog sustava. Moramo dakle staviti države pred odgovornost koja leži na njima. Hvala gospodin Mišel, sada gospodin predsjednič. Luj, sve će ovisiti o području primjene onoga što vi sada opisujete. A vi tražite praktično kompletno usklađivanje poreza, to je vrlo ekstravegantan prijedlog, ali razmisliti o tome kako bi se e, porez na e, fizičke osobe mogao približiti i kako bi se e, to ne bi bilo loše jer sve što je vezano za poreze činjenica jest da e, je, su zato potrebne jednoglasne odluke kada se sljedeći puta budu dov, e, mijenjali temeljni ugovori treba će se tražiti da se odluke na planu poreza donose e, kvalificiranom većinom, inače se nikada neće uspjevati donositi odluke. Pervanš Beres na jednu minutu. Hvala. Gospodine predsjedniče, htjela bih se ovdje vratiti na treće zemlje visokog rizika i taj prijedlog koji je već dva puta Europski parlament odbio. Gledali smo popis e, tih zemalja, jer kada ga se čita vidimo da Europska komisija traži od Europske investicijske banke da ne intervenira, a tu su Kajmanski otoci, Libanon, e, e, Paname i nekoliko drugih zemalja. Postoji razlika između poreznih oaza i e, nekih drugih poreznih sustava, ali svejedno. Gospođa e, Jurava, kažete, nema dovoljno osoblja da napravi sve što treba. Ali i jedinica, odnosno služba koja se bavi ovakvim bonusima i rizicima poreza, ona je bila u nadležnici povjerenika Hila i kako bi se spriječio sukob interesa, Stavljeno je to pod službu e, gospođe Jurove. Ja mislim da je to trebalo staviti pod gospodina Moskovisija. Naravno, ako treba izučiti, proučiti situaciju 200 zemalja, naravno da nema dovoljno osoblja da sve to e, napravi. Ali one zemlje koje su sumljive, mogli bi se na njih usmjeriti, a ne sistematski sve zemlje. Rekao sam da će komisija se zajedno krajem godine pozabaviti ovim zemljama koje vi spominjete. Ne mogu više o tome reći jer nadležni su povjerenici sada u fazi proučavanja toga, ali naravno popisi će biti dopunjeni. S obzirom da ste spomenuli Europsku investicijsku banku, vi eh, E, ćete već, e, od, već sutra saznati e, što je načinila Europska komisija u tom smislu, pa je znači budućnost već počela. Ana Gomeš. I ja se nadam da će komisija pojasniti sve što se dogodilo za vrijeme trojke u Barozovo doba, kada se e, um, srednji e, slojevi u Portugalu morali plaćati ogromne poreze, a istovremeno novac je nestajao u e, tvrtke, offshore tvrtke na mjesta poput Paname. Primjerice, se ono što je bilo za tvrtku Spiritu Santuš. Mene zanima što je sa stvarnim stusavom pranja novca vezano za zlatne vize, programe za investicije i e, mnoge mnogo što, što je vezano za različite europske zemlje, uključujući i e, Portugal. Pa isto tako i za i jedno od najnovijih načina e, koji je klađenje za pranje novca i koji su također dobro u e, Luksemburgu smješteni. Hvala, dakle dva pitanja o kupnim putovnicama i o Freeportu. Uh, kao što sam ranije rekao, uveli smo nova pravila o pranju novca kako bismo se prvenstveno borili protiv izbjegavanja plaćanja poreza i financiranja terorizma. Razmišljamo sada o tom prijedlogu, a e, počinje trijalog između vijeća, komisije i parlamenta i moći će se o svim tome govoriti u kontaktima tih triju institucija. U redu, drugo pitanje, općenito o Freeportu. Um, pa pozabavit ću se time jer ne znam sada o čemu se točno eh, radi. Hvala vam. Mi isto to nismo istražili, ali već smo u Luksemburgu tome raspravili i e, direktor Fiporta mm, je insistirao na tome da tu nema nikakvih slučajeva kršenja zakona, ali mi to nismo još provjerili. U redu sljedeći je gospodin Džambacki u ime ECR-a. Uvaženi gospodin predsjedatelju Juncker. Gospodine Juncker, Govorili smo sada o oporezivanju u Luksemburgu, o panamskim dokumentima, e, o različitim situacijama u Irskoj i e, to je sve zabrinjavajuće. Okrenimo se međutim budućnosti od 1. E, siječnja će se razviti novi odnos između Europske unije i Kine. Kakve mjere e, imate na umu kada ste u kontaktu s kineskim kolegama kako ne bi došlo do e, curenja informacija o Kine? ovime sam e, se pozabavio 15. studenog kada smo e, predložili na sastanku G20 automatsku razmjenu podataka. Nisu se svi europljani s time složili, a svi ostali bili su protiv. Ponovno se vraćamo na tome na međunarodnim sastancima jer to jest pravi problem. Hvala. Sada imamo još tri dodatnih e, govornika. Tomas Mann, Evelyn Regner i Eli Schlein. E, tijekom spomenog javnog zreća. Tomas, Schlein, se izvolite. Hvala vam. Hvala. Unatoč svoje kritici koje smo čuli s iz s desne strane, ipak smo rekli da imamo predsjednika komisije koji je bio proaktivan. Nisam znala da smo imali 12 inicijativa, to je važno. Dakle, porezno natjecanje postoji, ali treba biti pravednije i sve se to treba pravednije odvijeti nego dosad. To je ono važno. Ali ono što nas i dalje pritom smeta je vijeće, dakle države članice. Zar ne možemo imati predsjednika Europske komisije na našoj strani koji će reći da treba promijeniti tražita mišljenja u vijeću. Neki kažu da ne, ali zapravo možemo izvršiti politički pritisak kako bismo postigli da se nešto drugačije odluči tamo. Hoćemo li moći računati na vas na našoj strani? Izvolite. Tomas, ja sam prije nekoliko minuta rekao da smatram da ako dođe do promjene ugovora, da onda bismo trebali to pitanje jednoglasnosti u poreznoj politici promisliti, da bismo trebali imati e, kvalificiranu većinu ili suprakvalificiranu većinu pri glasanju, inače nećemo uspjeti napravati što se toga tiče. Hvala vam lijepa. Sljedeći unik je Evelyn Regner, izvolite. Hvala vam još jednom. Freeports. Mene to doista toliko smeta, ja bih vas htjela nešto priopitati o tome. Free znači slobodno od poreza, slobodno od carina. I meni je to nešto nevjerojatno da unutar Europske unije je e, moguće da dragocjenosti, zlato, e, slike, da se nalaze u tom jednom vakumu. Vi ste rekli da ćete to istražiti, ali Europska komisija ako ustvrdi da je to tako, hoće li ona ne samo gledati na to, nego pravno nešto i poduzeti, dakle, europski nešto nekako djelovati? Hvala. E, politika počinje od e, sagledanja činjeničnog stanja i dakle prije nego što djelujemo moramo to prvo dobro razmotriti. U redu, to je bio jasan pristanak, dakle da ćete prvo analizirati, da ćete onda eventualno djelovati. Ja tako to tumačim, dakle Europska komisija ima sama pravo inicijative, a ne Europski parlament. U redu, Eli Schlein kao zadnji govornik. Zahvaljujem predsjedniče Juncker. Dakle, potpuno je vidljivo da je ovakvo stanje neodrživo, osobito ako imamo e, stope poreza od 0,005 posto komisija kaže da radi korake unaprijed međutim mi moramo biti svjesni da je ovo globalni izazov koji više ne možemo riješiti na razini pojedinih država a na razini Europske unije cijenu e, najveću plaćaju zemlje u razvoju kada je riječ o izbjegavanju plaćanja poreza i te poreza treba nam izvještavanje po zemljama koje će biti u potpunosti javno otvoreno i koje neće obuhvaćati samo Europsku uniju nego i druge zemlje kako bismo vidjeli što se događa u trećim zemljama. Prijedlozi komisije su preslabi, moramo sve te zemlje uključiti u automatsku razmjenu podataka. Što je to što komisija nastoji učiniti? kada nastojimo spriječiti da trgovinski sporazumi zapravo olakšavaju utaju poreza u trećim zemljama. Kako se možemo pobrinuti da dođe do međunarodnih poreznih reformi? Govorim tu o nekom međuvladinom tijelu na razini UN-a. Što mislite o tom prijedlogu? Hvala vam lijepa. Izvolite, predsjedniče. Mm, ne mogu vaše u se slijediti u tome kada kažete da trgovački sporazumi potiču e, u utaju poreza. To e, se tiče njihovog sadržaja i ovisi o tome i o dobroj volji onih koji to provode. Mi smo uspjeli, i to nije bilo jednostavno, uvjeriti 85 država diljem svijeta da sudjeluju u e, sustavu automatske razmjene informacija u nekim zemljama gdje čak postoji problemi u smislu pranja novca, ali provjerit ću točno taj popis da vam točno kažem o kojima se radi. Ali u okviru G20 e, moramo djelovati jer se tu e, nalaze i neke države u razvoju među njima i svi oni, one države koje su sudjelovale na sastanku G7 znaju da smo raspravljali o tome i da doista vršimo pravi pritisak u tom smislu. A da ćemo vidjeti što će se dogoditi. Hvala. Budući da imamo još dvije minute, mogu dati riječi gospođi Pjerkonu Lerner. Ona će biti zadnji govornik pri smatrom za riječ. Eh, miten olette... Hvala vam lijepa. Mene zanima kako možete osigurati koherentnost politika u području izbjegavanja plaćanja poreza i utaja poreza s jedne strane, a s druge strane razvojne politike Europske investicijske banke i Europske razvojne banke koje stalno koriste offshore investicijske fondove i taj problem ni na koji način nismo uspjeli riješiti. Također, kada je riječ o poreznim učincima naših trgovinskih sporazuma, koliko ste se bavili pitanjem nastojanja da se i kroz te trgovinske sporazume e, učini nešto da bi se riješio taj problem. Koliko o tome razgovarate u komisiji? Hvala. Hvala vam, draga kolegica. Možete li reći nešto o tome? Pa, Pitanje je slično onom pitanju kojeg je postavila Pervanš. Europska investicijska banka, EBRD, mi pratimo pažljivo ta pitanja. Je li to bilo vaše pitanje? To je bio moj odgovor, ali ne znam odgovarali li to vašem pitanju. razine Äh, Hvala, onda možemo zaključiti saslušanje. Mogu vama srdečno zahvaliti, gospodine predsjedniče Europske komisije. Imali smo otvorenu, pravednu raspravu. Sve u svemu smo uspjeli saslušati pitanja od 19 kolega. Želimo vam sve najbolje. Imate podršku parlamenta pri provedbi e, propisa. Prekidamo sada sastanak na 15 minuta. Hvala vam još jednom gospodine predsjedniče.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

3 1 2 3 Good afternoon. We continue now our... Dobar vam dan, nastavljamo sada sa svojim saslušanjima. Reći ću na materni jezik njemački. Mogu pozdraviti kao gosta državnog tajnika za porezne poslove Portugalske republike, gospodina Fernanda Roha Antradea. Gospodine Trade, zahvaljujemo vam na tome što ste došli k nama kako bi s nama razgovarali o poreznim posebnostima Republike Portugal i nekih vaših otoka. Na kraju naše rasprave sa predsjednikom Europske komisije gospodinom Jean-Claude Junckerom postavljena su i pitanja vezana uz Madeiru i sigurno ćemo danas ponovno čuti pitanje o tome. Običajno je tako da imamo dakle 45 minuta na raspolaganje i da imamo razdoblje od 3 minute, dakle postavljanje pitanja u roku od 1 minute i odgovor u roku od 2 minute. Mi se možemo pridržavati zadnog vremena. Hvala vam što ste došli i predajemo sada riječ za uvodne izjave. Imate za to predviđeno 5 minuta. Izvolite državni tajniče. Eh, Hvala vam lijepa predsjedatelju. Poštovani zastupnici, Zahvaljujem na ovoj prilici da se obratim ovom istražnom odboru i na samome početku želim naglasiti kolika je važnost ove teme i Um, rada koji radi ovaj istražni odbor. Desetljećima uh, su tvrtke koristile različite porezne oaze i tehnike izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza uh, kako bi E, smanjile iznose koje su trebale uplaćivati, a jednako tako i kako bi skrivale nezakonito stečeni novac, novac stečen kaznenim dijelima. Ono što smo saznali iz panamskih dokumenata privuklo je još jednom pozornost javnosti na ovu temu. Dokumenti su e, ukazali na čitav niz različitih praksi izbjegavanja plaćanja poreza i na temelju tih informacija portugalske porezne vlasti kao i porezne vlasti drugih zemalja identificirale su osobe navedene u panamskim dokumentima e, u kojima je navedena e, ime i pet e, državljana Portugala. E, mislim da je osobito važno ono što se radi u sklopu e, radne skupine foruma OECD-a. Postoje određene lekcije koje smo izvukli iz tih otkrića. Naime, panamski dokumenti dali su nam nekoliko tragova koje je trebalo slijediti, međutim ne smijemo misliti da će te informacije biti nov način za prikupljanje službenih informacija. U mnogim slučajevima informacije koje se nalaze u panamskim dokumentima su nedostatne. E, neke činjenice koje su sada objavljene zapravo su stare činjenice. U brojnim slučajevima veze između pojedinaca i zemalja nisu relevantne za porezne svrhe. Ono što jest važno jest automatska razmjena podataka. To je najbolji način da se odgovori na ovakve prakse i to je najbolji način prevencije ovakvih praksi. Zato port Portugal sudjeluje u bilateralnim i multilateralnim inicijativama, osobito onima u sklopu Europske unije, što je dovelo do produbljenja razmjene informacija. Poziv koji ste mi uputili sadržavao je i popis e, transfera e, vezanih uz države sa preferencijalnim poreznim stopama Dakle, e, postoji i obveza objavljivanja statističkih podataka. Između 2011. i 2014. godine uvidjeli smo da brojni podaci nisu obrađeni na odgovarajući način i nisu uključeni u našu statistiku i trenutačno istražujemo zašto je do toga došlo. E, jedan bih komentar ovdje htio reći. Kad je riječ o sustavu kontrola, kontrole prijenosa u off, na offshore odredišta ako prvi transfer ide prema posredničkoj zemlji onda ne postoji poveznica sa zemljom koja radi taj prijenos i može biti veoma teško utvrditi iz koje zemlje su sredstva zapravo došla Dakle, država uh, u kojoj uh, je tvrtka rezident zapravo teško može pratiti uh, gdje su sredstva završila. Jedini mehanizam koji tu može pomoći je europski mehanizam razmjene podataka koji će osigurati razmjenu podataka kako bismo imali iste one informacije koje zahtjeva i portugalski sustav kako bi sve nadležne institucije mogle pratiti e, prijenos sredstava svojih državljana čak iako su ta sredstva prebačena putem neke posredničke države do konačnog odredišta i u tom smislu su europske inicijative korisne. Hvala vam, gospodine državne tajniče. Hvala vam i na to spremni se dođete k nama u Brisel. Mi ćemo još održati e, misiju za utvrđivanje činjeničnog stanja u Portugalu i stoga možemo ovo iskoristiti kao pripremu za tu misiju. Sada, nakon uvodnog izlaganja, mogu prvo dati riječ e, našoj dvojici su izvjestelja, kao prvi Jepe Kofod ima riječ. Uh, zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem vam što ste došli pred naš odbor kako biste nam pojasnili situaciju u Portugalu. Zanima me ono što ste i sami spomenuli, a to su transferi na offshore odredišta u razdoblju između 2011. i 2014. godine. Riječ je o mnogim milijardama eura koji su prošli bez nadzora, pa nas zanima kako se to moglo dogoditi da su toliki iznosi prebačeni u porezne oaze bez nadzora i znate li tko su korisnici tih sredstava Dakle, banka, e, središnja portugalska banka nekoliko se puta spominje u ovim dokumentima i e, imate li istražitelja koji E, odnosno vaš istražitelj koji se bavi borbom protiv pranja novca, ima li on dostatan pristup svim izvorima informacija e, kako bi proveo svoju istragu. I na kraju, budući da ste pod nadzorom trojke, zanima me kakvu ulogu ima trojka u spriječavanju e, ili praćenju ovakvih masivnih prijenosa sredstava e, na u porezne oaze. Hvala vam lijepo. Hvala, izvolite. Zahvaljujem. Prije svega kada je e, riječ o tim transferima koji su provedeni bez ikakvog nadzora, koliko smo za sada utvrdili, offshore financijske institucije izvršile su svoju obvezu pružanja podataka financijskim tijelima. Međutim, Međutim, kad je riječ o obradi podataka na strani financijskih tijela, E, to je dovelo do toga da transferi u iznosu od 10 milijardi eura nisu na odgovarajući način uključeni u statistiku. Dakle, ti podaci nisu na odgovarajući način obrađeni, nisu uključeni u statističke podatke i nisu samim time podlijegali odgovarajućim kontrolama. U međuvremenu porezna nadležna tijela došla su do svih podataka. Dakle, kažem, podaci su prijavljeni financijskim institucijama, ali nadležna tijela nisu ih obradila na odgovarajući način. Javni tužitelj Portugala pokrenuo je kazneni postupak vezano uz e, tu e, obradu podataka koja nije napravljena na odgovarajući način i naravno nastojat će se u budućnosti takvu praksu spriječiti. E, što se tiče intervencije e, trojke, oni se nisu uplitali ni na koji način u ove prijenose e, na offshore odredišta. Hvala vam lijepo, gospodin Peter Ježek. Zahvaljujem e, i hvala vam državni tajniče što ste ovdje s nama. Zanima me kako ocjenjujete e, provedbu relevantne legislative Europske unije u vašoj zemlji. Od e, predsjednika komisije smo također danas nešto o tome čuli, pa me zanima s vaše strane kako izgleda suradnja s komisijom, kako izgleda interakcija s komisijom, na kojoj je razini i na koji način se provodi relevantno zakonodavstvo u vašoj zemlji. Što mislite kako biste ocijenili nadzor svih posrednika, ne samo banaka, nego i odvjetnika i poreznih savjetnika? Hvala. Hvala vam lijepo, izvolite. Hvala vam lijepa. Pa što se tiče uloge europskih institucija, one su ključne u osmišljavanju mehanizama za razmjenu informacija. Ja bih naglasio, kao što sam to učinio u uvodnim napomenama, da se trenutačno eh, provode velike promjene europskog i međunarodnog okvira dobit ćemo informacije o stranim jurisdikcijama i ta, e, taj pristup podacima trebao bi biti automatski. Manje je važno znati što svaka pojedina država koristi kao poreznu stopu Dakle, ako e, država primjenjuje odgovarajuće porezne propise na e, ono bogatstvo koje se stvara na njihovom području. Europska unija slijedi preporuke OECD-a, odnosno uključena je u inicijative OECD-a. Mislim da to treba pohvaliti i da se s time treba nastaviti. Što se tiče mehanizma provedbe na E, europskoj razini pa on zapravo ne postoji. Dakle, kad, se, kad je riječ o provedbi poreznog zakonodavstva, to je i dalje prvenstveno nacionalna nadležnost. Ono što bismo po mom mišljenju trebali činiti jest da potaknemo Europsku komisiju i države članice da nastave e, s ovakvim radom, odnosno sa stvaranjem mehanizama koje će omogućiti nacionalnim tijelima da odrade svoj posao. Hvala vam lijepa, državni tajniče, i hvala vam što se držite predviđenog vremena. predsjedniče, prije nego što krenete e, odbrojavati vrijeme za moje pitanje, molim vas da zaustavite e, sat. Naime, želim reći jednu stvar. Kada je riječ o ovoj raspravi, ovo je politička rasprava, ali se mora temeljiti na činjenicama, a ne na iluzijama. Izvjestitelj iz SND-a, gospodin Koford, nešto je rekao, a ja želim objasniti da je riječ o nesporazumu. Državni tajnik spomenuo je prijenos sredstava u visini od 10 milijardi eura koje nisu zabilježene između 2011. i 2014. E, molim vas, nemojte to krivo shvatiti. Nije važno tko je na vlasti. Glavni ravnat ravnatelj porezne inspekcije izjavio je da 18 od dva, 18 od svojih izjava Naime, siguran sam da je važno što je on rekao. Dakle, 18 od 20 izvješća za ovo razdoblje između 2011. i 2014. E, tiču se razdoblja gdje je na vlasti bila trenutačna vlada. Sada možemo početi odbrojavati vrijeme. E, moje pitanje tiče se tajnog sporazuma e, koji je e, sklopljena, e, sklopila socijalistička partija Portugala i e, premijer 8. srpnja 2010. a sporazum je potvrđen 28. kolovoza 2010. gdje je dogovoreno da će se Panama isključiti sa popisa poreznih oaza Panama je na kraju ipak ostala na tom popisu e, zahvaljujući inicijativi stranke PSD u Portugalu, dakle spriječili smo da do toga dođe. Ako želite provoditi porezne e, propise vezane uz porezne oaze, predlažem da se Urugvaj i neke druge države e, maknu s tog popisa, no to nije u skladu e, sa e, točkama ABCD odgovarajućeg e, članka preporuke OECD-a. Dakle, odluka vlade ne bi smjela kršiti zakon. Što vi o tome mislite? Državni tajniče, oprostite, evo sada ću zaključiti. Riječ je o 10 e, milijardi eura Dakle, dio tih transfera dogodio se dok je na vlasti bila vaša stranka. Zanima me koliko njih, tko je bio u to uključen i koje su banke u tome sudjelovale? Hvala vam lijepo. Evo, e, sada imate vrijeme za odgovor. Izvolite. Uvaženi zastupniče, gospodine Melo, neću sada ispravljati brojke koje ste ovdje iznijeli postoji tu čitav niz grešaka, odnosno počinjen je čitav niz grešaka povezanih sa eh, profesionalnom tajnom, bankovnom tajnom i tako dalje. Dakle, nije se dovoljno pozornosti poklanjalo načinu na koji se postupalo. Kada je riječ o vašem konkretnom pitanju, u medijima sam čuo jer nisam radio ni u kojoj od prethodnih vlada koje ste spomenuli. Dakle, saznao sam da u dva slučaja je premijer moje vlastite zemlje i premijer jedne druge zemlje, da su oni dogovorili da se Panama makne sa popisa poreznih oaza. 2010. godine također je bilo izvješća e, izvješća o tome da je naš premijer posjetio Panamu. No ja mogu odgovoriti samo u ime trenutačne vlade. Trenutačna vlada ne smatra odnosno, oprostite, smatra da mora postojati popis jurisdikcija koje ne surađuju i važno je da imamo pristup poreznim informacijama. Kao što sam rekao, nije važna porezna stopa u svakom pojedinom teritoriju, no važna je transparentnost. Um, odluka vlade koju ste spomenuli da se tri zemlje maknu sa jednog od najdužih popisa poreznih oaza koje imaju bilo koje e, država članica Europske unije. Kao što sam rekao, mi ćemo tri zemlje maknuti s tog popisa jer ispunjavaju e, tri važna kriterija. E, ti kriteriji su da razmjenjuju porezne podatke s Portugalom, putem mehanizama koji su uspostavljeni na temelju međunarodnih ugovora i koje OECD smatra prihvatljivim mehanizmima za razmjenu informacija. Ti kriteriji onemogućavaju Portugalu da ukloni Panamu sa popisa porezne oaze. To je vrlo jasno rečeno i panamskom veleposlaniku. Naša vlada naravno ne želi ništa prekrivati e, u smislu međunarodnih e, odnosa. Što se tiče prethodne vlade, dakle naša vlada je ispravila e, prethodne statističke podatke koji su bili e, neispravni u pogledu tih novčanih transfera, to je javno poznato. Dakle, podaci nisu skrivani e, kao profesionalna tajna ili bilo što slično, već na temelju e, trenutačnih, trenutačno važećih poreznih propisa u Portugalu koji štite takozvanu poreznu tajnu. predsjedatelju. Zakon 63D, odnosno prostite, članak 63D poreznog zakona, ja vam ga mogu pročitati, mogu vam pokazati ukupnu odredbu i vi onda možete reći e, da li je portugalsko zakonodavstvo usklađeno sa propisima o poreznim oazama ili ne. Dakle, e, riječ je o člancima 68, 80 i 81. Ja bih vas molio da te podatke pošaljete našem tajništvu kako bismo sada mogli nastaviti sa narednim pitanjima. Hvala, ove informacije ćemo povjeriti. Sljedeći je Ana Gomeš. Prije e, Dobro, došli državni tajniče. Pitam se postoje li opravdanja da se ove istrage o kojima ste govorili, e, odnosno naložili, o transferima od 2011. do 2014. godine odgode? Što se dogodilo od 2015. i 2016. godine, kada smo do tih podataka došli? Zanima me jesu li ti e, e, transferi e, proučeni, uključujući ono vezano do Madeiru. E, koliko je bio iznos Virmana na Madeiru? I koliko su oni iznosili 2015. godine? Također sam vas htjela pitati o e, posrednim jurisdikcijama koje su bile uključene u izbjegavanje plaćanja poreza, e, da li se možda radilo o Luksemburgu ili Nizozemskoj, jer e, portugalske tvrtke vole slati novac u te financijske centre. Koji je razmjer problema me zanima, kako u Portugalu, tako i u drugim europskim državama, e, jer se radi o prijevari PDV-a i e, koliko toga ide u Rotterdamsku luku. Hvala lijepa. E, hvala vam e, zastupniče. Istragu o kojoj govorite Nju provodi Ministarstvo financija. Još uvijek nisu načinili konačno izvješće tijelo koje provodi istragu je neovisno i čekamo i dalje rezultate te istrage. Što se tiče onoga što smo napravili u međuvremenu, čini se da se radi o pitanju vezanom za informatiku i za sada još uvijek nemamo naznaka je li e, nešto od toga otkriveno ranije. Radi se o problemu od 2013. do 2016. godine. To je tek otkriveno 2016. godine i mislimo da mm, što se samog datuma tiče, to nije bilo toliko bitno. E, već sam vam govorio o pravilima za objavu takvih statističkih podataka. Madeira je dio Portugala a ti statistički podaci sadrže e, dakle sve informacije o transferima i poreznim režimima u kojima su bili pravila koja vrijede u Portugalu vrijede i na Madeiri. E, mislim da e, nema, e, ne možemo staviti niti jednu zemlju crnu listu, to bi bilo protiv portugalskih zakona. Čula sam informacije da je porezna inspekcija već zaključila istragu. Možda vi niste primili izvješće još o tome ali morali biste biti u tijeku onoga što se događa. Kad se govorili o pitanjima u nacionalnom parlamentu, 97% tih transfera odnose se na banku BS koja je u međuvremenu propala. Imate li o tome informacije? Oprostite, ali iz istih razloga koje sam objasnio zastupniku Melu, prema portugalskom zakonu ne mogu objelodaniti o kojim se bankovnim institucijama radi, onima koji su izvršili transfer. Naime, e, informacije koje su javno dostupne su iznosi i zemlje u koju je taj novac završio, ali ne može se reći e, iz koje financijske institucije je to došlo. Ne mogu dakle reći potvrdno ili nječno ništa o banci koju vi spominjete. Hvala vam. Dva najveća kluba zastupnika su prekoračili svoje vrijeme za govor. Sada dolazimo do kolegice iz ECR-a, to je Pirko Ruonin Lerner. Portugal je on viime vuosina ollut i e Portugal je e, dio programa zajma koji vode MMF i Europska unija. E, zanima me kakve ste e, diskusije vodili sa tim tijelima e, vezano za Madeiru i što što općenito možete reći kako se vi na nacionalnoj razini borite protiv poreznih prijevara? Jer za dužnike to je prioritet i na koji način ste se bavili tim prioritetima? Hvala, izvolite državni tajniče. Mislim e, da zapravo e, postavite dva različita pitanja. Što se Madeire tiče, porezni sustav na Madeire i u slobodnoj zoni Madeire e, je uspostavljen prema europskim propisima, dakle pridonosi razvoju perifernih regija. Mi u tom smislu smatramo da je to opravdano jer je to to predstavlja važan dio razvoja Madeire. Već e, dugih e, niz godina nema nikakvog dijela koji bi u okviru tog sustava se odnosio na financijske usluge. Postavili ste i pitanje borbe protiv e, izbjegavanja plaćanja e, poreza, odnosno utaje poreza, pa to i jest e, prioritet bio čitavog niza vlada. I e, na različite načine se borilo protiv toga. Način jedan je bio usmjeren na PDV i pretjerano naplaćivanje PDV-a. Također prikrivanje međunarodne imovine i prihoda. Prema portugalskim zakonima uspostavljamo mehanizme koje se zapravo e, zasnivaju na završetku postupka BEPS-a i tu e, želimo transparentnost. E, tu smo isključili dionice na donositelja. Radi se o ograničenjima transakcija u gotovini preko određene svote. Pokušavamo porezne zakone usmjeriti na druge ciljeve koje u financijskom sektoru, primjerice borbu protiv pranja novca. Hvala. Miguel Vegas je sljedeći u ime klub zastupnika GUE. Dobar dan, državni tajniče i dobrodošli. Imam čitav niz kratkih pitanja za vas. E, najprije, istrage vezane za panamske dokumente. E, to je vezano i za aferu svih liks. 611 poreznih obveznika upleteno je u to. Ne pitam pitanje o pojedincima, već me zanima što ste od toga uspjeli povratiti i koliko je država izgubila zbog ovakvih e, praksi? E, htio bih više pojedinosti o tome. Govorili ste više puta o tajnosti bankovnih uloga. U kojoj mjeri e, takav stav u Europi predstavlja prepreku za borbu protiv poreznih prijevara i protiv pranja novca? Zanima me e, koliko resursa raspolažete e, s obzirom na nove zakone. Morat će se jako puno toga obraditi, velik broj podataka. Imate li dovoljno e, mogućnosti da to sve napravite? Još jedno sasvim različito pitanje vezano za preporukama po zemljama odnosno izvješćivanje po zemljama, o čime se sada bavimo u Europskom parlamentu. Što se tiče poreznog e, zakona, e, sami podaci moraju se davati po zemljama pojedinačno, a Portugal se odlučio za najveći e, prag od 720 milijuna prometa o tome sada raspravljamo. Koliko je tvrtki u Portugalu podležno tom zakonu i zanima me koji je dio gospodarstva pod, time. Hvala. Imate, eh, je pitanje bilo dvije minute. Hvala, mogu vam nešto reći o skandalu SwissLeaks. Većina e, informacija koje su objavljene i tu objelodanjene su zapravo bile vrlo stare. U tom smislu nam je jako teško e, povratiti e, taj novac. A, sve ono što se odnosilo na kriminal preneseno je nadležnim tijelima. Međutim, indirektno smo određen dio sredstava povratili jer je dio zakona počeo od 2004. do 2006. godine, ali je e, trajalo neko vrijeme, a panomski dokumenti pojavili su se prošle godine, prema tome istraga još traje. Trenutno pokušavamo shvatiti e, na osnovu kojih e, koje su tu informacije koje možemo smatrati pouzdanima. Koliko ja znam, puno je važnije dobiti informacije formalnim putem putem kanala razmjene informacija i zato jako puno radimo na tome da poboljšamo kako naš informatički sustav, tako i personal koji se bavi time. To nije lako za zemlju koja je relativno mala poput naše. Što se pak tiče pragova i izvješćivanja po zemljama, svaki puta kad se odredi prag, onda većina zemalja želi saznati informacije o drugim zemljama. Niti i jedna država nema poticaja da odredi nisko nisku e, stopu, niski prag. Portugal bi bio zato da prag bude relativno nizak. Međutim, baš kao i sve druge države, budući da je prag sada visok, nitko nema izravan interes da stvori još veće opterećenje tako što će imati još više birokracije u vlastitoj zemlji i to u odnosu na zemlje koje bi imale drugačije pragove. Zapravo radi se ovdje na pitanju suradnje među zemljama. Hvala još u dva govornika na mom popisu, to je Sven Gigold i Jose Emanuel Fernandes. Sve ne izvolite. Hvala vam. I ja <laughs> danas imam pomalo kaotičnu situaciju. Prebacit ću se na engleski, to će mi biti lakše. Uh, um, Imam eto tri konkretna pitanja. Nakon što su informacije otkrivene, e, smatrate li da je Portugal prekršio obveze borbe protiv pranja novca, s obzirom da su statistike preko graničnog transfera kapitala e, da one nisu bile objavljene u prošlosti kao što je to bilo predviđeno. Drugo pitanje jeste li se odlučili nadzirati upravo one banke koje ranije nisu bile provjeravane, a, koje su upletene u panamske dokumente. I jeste li otvorili e, pa- parnični, odnosno tužbu protiv tih e, banaka? Nadalje, nismo sasvim sigurni e, tko e, je e, zadužen za to da nadzire da se mjere borbe protiv paranja novca u Portugalu zaiste provode. Dakle, jesu li te mjere zaista nešto što se provodi? Hvala. Državni tajniče, izvolite. Hvala lijepa. Evo, moram jednu stvar najprije pojasniti. Obveze e, kojima sam govorio o offshore transferima, obveze su vezane isključivo za oporezivanje, a to nije isto što i sustav nadzora mjera e, koje se provode protiv pranja novca. Prema portugalskim zakonima, izvješćivanje o različitim transferima i operacijama jest nešto što e, financijske e, e, institucije predaju Portugalskoj središnjoj banci, a ne poreznoj sustavu. Dakle, to su dvije različite institucije u tom smislu nema e, tu e, ničega vezanog za pranje novca u ovom e, slučaju. Nedavno je nadležna institucija FFTA bila u Portugalu i oni će sa nekoliko tjedana dati svoje izvješće. Sustav kojim se obavještava Portugalska središnja banka, podvrgnut je nadzoru. Nadzire ga policija i javno tužiteljstvo u okviru pravosudnog sustava. I taj sustav funkcionira. Što se pak tiče onih činjenica koje ste spomenuli o e, poreznoj e, upravi e, kada god postoji sumnja na kazneno djelo automatski e, ga porezne vlasti upute pravosudnim vlastima a e, državni tajnik tu ne intervenira. Informacije koje ja imam na raspolaganju jest da se tim pitanjima u današnje vrijeme posvećuje puno veća pažnja. Hvala vam. Zadnji govnik je Jose Manuel Fernandez. Oprostite kolega, ovdje imamo još neka pravila. Moram reći samo da me jedna stvar pomalo iznenađuje. Jer e, kršenja po pitanju e, e, poreza je nešto što bi trebalo biti vezano za pranje novca. vi ste rekli da su te dvije stvari u potpunosti podijeljene. To mi se čini čudnim. Zašto te dvije strane ne surađuju? Molim vas objasnite. A što se tiče e, borbe protiv pranja novca, bankovno nadzorno tijelo bi se trebalo time baviti. I e, iz vaših odgovora mi se čini da vi zapravo trebate u Portugalu više suradnje među dvijema tijelima. Možda prvi puta i nisam bio dovoljno jasan, pa ću pokušati to bolje pojasniti. E, cijeli sustav e, kontrole borbe protiv pranja novca koji se temelji na europskim direktivama je nešto što izvršavaju komunikacije koje banke daju i e, e, te komunikacije u potpuno su dostupne e, pravosudnim tijelima. Međutim, ono što sam ja htio reći jest da sustav komunikacije u potpunosti udovoljava direktivi o borbi protiv pranja novca po pitanju sumnjivih transakcija. A što se tiče offshore transakcija, to je nešto drugčije jer se tu radi o pitanju poreza, a ne borbe protiv pranja novca. E, cijeli taj sustav poreza jest vezan borbe protiv pranja novca, međutim ako e, porezna uprava otkrije bilo kakvo kažnjivo djelo ili sumnju na isto, naročito ako se radi o sumnji o pranju novca, onda e, se upućuje na istragu jer ako postoje imalo sumnje u nešto takvo i ako to otkriju porezne vlasti, onda oni nužnu informaciju prenesu nadležnim poreznim vlastima e, kako bi se e, moglo postupiti na odgovarajući način. Hvala. Sada doista zadnje pitanje kolega Jose Manuel Fernandez. Ja ću postaviti dva pitanja a odgovor će biti vjerojatno da ili ne. No to pitanje je već postavio Nunu Melu. Naime, radilo se o onom popisu gdje, sa kojeg se tri država uklonilo i mene zanima je li vlada tražila da tu djeluju porezna tijela. Da, eh, porezno tijelo je sudjelovalo u čitavom tom postupku i imali smo saslušanje poreznog tijela prilikom čitavog tog postupka, prilikom provedbe direktive. I zbog toga, povijesno gledano, imamo i različite izjave poreznog tijela o tome i pri provedbi direktive je sudjelovalo porezno tijelo. Gospodine državni tajniče, to znači da je porezno tijelo izdalo pozitivno stajalište vezano uz uklanjanje tih triju država sa popisa. Gospodine zastupniče, ako mi sada postavljate pitanje jesam li ja sastavio taj dekret, a postoji dokument o tome, onda moram reći da ja nisam sam sastavljao taj dokument i da me zakon ne obvezuje na to i zbog toga mogu reći da porezno tijelo nije dao stajalište. Da, gospodine zastupniče, vi naravno možete iz mojeg izlaganja izvući zaključke koje hoćete. Ja sam rekao to što sam rekao. Ali to znači dakle da nije porezno tijelo dalo stajalište ovome. U redu, dobro, ne vidim nikakva, nikakvih drugih pitanja. Mogu vama, državni tajniče, srdečno zahvaliti. Mi smo u tri pol tjedana e, predvidjeli da ćemo ići na misiju za utvrđivanje činjeničnog stanja u Portugalu. Vi ste već danas bili spremni doći k nama i hvala vam na vašem prisustvu. I s tim riječima zahvale mogu zaključiti ovaj sastanak te vam zaželjeti sve najbolje. Mi ćemo doći k vama u Portugal, imat ćemo priliku i još detaljnije raspraviti o tim preostalim otvorenim pitanjima. Mogu zaključiti sastanak i prekidam e, ovaj dio sastanka i prekidam sastanak na četiri minuta, zatim imamo sastanak koordinatora. Sastanak koordinatora koji je zatvoren za javnost i stoga bih zamolio da sve osobe koje nemaju pravo sudati na tom sastanku da pravilno napuste ranu. Hvala vam.